Ladies and gentlemen, please sit down, take your seat. Molim vas da zauzmete mjesta, da možemo započeti odmah jer je točno 18.30. U većini zemalja Europske unije je 18.30. Započinjemo sa javnim saslušanjem kandidata za povjerenika gospodina Ettingera za digitalno gospodarstvo i društvo. On je trenutno potpredsjednik Europske komisije nadležan za energetiku. Dobrodošli gospodine povjereniče. I također želim poželjeti dobrodošlicu svima ovdje u ovoj dvorani, budući da imamo javno saslušanje, imamo mnogo novinara, predstavnika nevladinih organizacija, poduzeća, europskih institucija. Hvala svima što ste došli, jer ovo saslušanje je od velike važnosti i bilo je bitno da mnogi mogu pratiti uživo ova saslušanja. Želim vas obavijestiti također da se ova rasprava prenosi uživo na našoj web stranici Europskog parlamenta. Dakle, dobrodošli svi na naš prijenos putem interneta uživo. Nekoliko informacija na početku. Ovo je sastanak udruženih odbora za industriju, za istraživanje, za energetiku. I drugi odbor je odbor za kulturu i obrazovanje. To je zajednički sastanak odbora, a naravno gospodin potpredsjednik Ettinger je dobro upoznat sa svakim od ovih odbora, ali naglasit ću da je mu je možda novi doživljaj susret sa odborom za kulturu. Također, u ovoj dvorani imamo predstavnike drugih odbora, IMKO, Juri i Libe. To su takozvani pridruženi odbori. Dakle, pozdravljam članove odbora za kulturu i obrazovanje odbora ITRE, IMKO, Juri i Libe. Možda su tu i kolege iz drugih odbora, zato jer je ovo saslušanje otvoreno za sve zastupnike Europskog parlamenta. U nadležnosti mog odbora je informacijsko društvo, komunikacijske mreže i usluge, također znanstvene mreže i to su sve predmeti u nadležnosti gospodina povjerenika. Dozvolite mi da naglasim neke važne stavke za ova sljedeća tri sata slušanjem. Nakon saslušanja ćemo dobiti glavne odgovore, za pitanja iz oba odbora. Je li kandidat kvalificiran da bude član kolegija? Drugo, odgovor treba pružiti na pitanje je li ta osoba kvalificirana za izvršavanje zadaća koje su mu povjerene ovim portfeljom. Svi vi, zastupnici Europskog parlamenta, zaprimili ste četiri dokumenta prije ovoga sastanka, odnosno pismo gospodina Ettingera s njegovom misijom, njegov životopis, njegovu izjavu o financijskom interesu zajedno sa ocjenom odbora Juri. Dakle, naši kolege iz odbora Juri su ocijenili njegovu izjavu o financijskim interesima i također ste dobili i napismeno odgovore na pitanja na svim jezicima Europskog parlamenta. To su odgovori na ukupno šest pitanja. Kako će se odvijati saslušanje? To je najvažniji dio ovih informacija. Uvodna izjava koja ne smije trajati dulje od 15 minuta koju će dati gospodin povjerenik. On će na kraju sastanka također imati još pet minuta na raspolaganju za završnu izjavu. Drugo, kao što je odlučila konferencija predsjednika nakon e, predstavljanja gospodina povjerenika imat ćemo vremena za 45 pitanja zastupnika. Što će to značiti? Imamo na raspolaganju tri sata. Dakle, svi mi smo odgovorni za pridržavanje zadanog vremena. ćete po jednu minutu vremena za postavljanje pitanja, ne dulje od toga. Morat ću vas posjetiti na to e, svaki puta, ali sada vas već u početku molim da ne postavljate pitanje dulje od minute, a gospodin povjerenik ima pravo odgovarati dvije minute. Također vas obavještavam sljedeće. Prvi krug pitanja će postaviti predstavnici političkih klubova, klubova zastupnika. Zatim, rasprava će se odvijati onako kao što je uobičajeno u plenarnoj vječnici. To je sukladno članku poslovnika 162. I posljednja napomena. Kada budete postavljali pitanje, morat ćete govoriti polako, zato jer naši prevoditelji moraju moći prevesti dotično pitanje vrlo precizno. Dakle, bolje je da govorite nešto polakše nego što biste inače, jer inače ćemo imati problema sa prijevodom. Evo, to su najvažnije informacije za početak. Dodatna rasprava će se odvijati sukladno ping-pong čelu, znači pitanje odgovora, ali mislim da je to svima jasno. Doista mi je drago što sjedimo ovdje do gospođe Silvije Kosta, koja je predsjednica odbora za kulturu i obrazovanje. Mi smo supredsjedatelji ovim saslušanjem, no zamolit ću Silviju sada da iznese neke uvodne napomene. Hvala, gospodine Vuzek. Ja ću govoriti talijanski, tako da i potvrdimo našu jezičnu raznolikost. I ja želim poželjeti dobrodošlicu gospodinu Ettingeru kandidatu za povjerenika za e, digitalno tržište. Kao što znate, gospodine povjereniče, Odbor za kulturu i obrazovanje je nadležan i za pitanje audiovizualne politike za medije i za odgojno-obrazovne aspekte informacijskog društva, što je značajan dio vašeg portfelja. Nas zanima iz vaših odgovorova saznati kako ćete se suočiti sa tim izazovima sa posebnim naglaskom na specifičnost audiovizualnih kreativnih sadržaja koji se nalaze na internetu u mreži. Nama je važno osigurati sinergiju između s jednog strane gospodarskih interesa i također proizvodnje, a s druge strane sa kulturnim i obrazovnim aspektima. Ta stroga podjela koja se e, dogodila kada je gospodin Juncker e, dijelio portfelje u programu Kreativne Europe. Dakle, ta podjela na dva različita povjerenika i dvije različite opće uprave ne smije umanjiti naš sveobuhvatni pristup audiovizualnoj kulturi u Europi niti stvoriti operativne poteškoće dionicima. Ja se nadam da će ovo saslušanje koje će postaviti dosta osjetljivih pitanja ukazati na potrebu koja je nastala naročito kada je riječ o operaterima za jednim zajedničkim terenom koji će osigurati ravnopravno tržišno natjecanje za ulaganja za e, tradicionalne i nove operative, operatere i također u korist distribucije kulturnih i audiovizualnih proizvoda. Hvala kolegi Bužeku što je a također i kolegama što su shvatili i uvidjeli važnost ovog zajedničkog sastanka koji pokazuje da ove dvije teme imaju podjednaku težinu u portfelju gospodina Entingera. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa gospođo Kosta. Gospođa Kosta je predsjedateljica odbora za kulturu i ona će predsjedavati drugim dijelom naših sastanka, što znači od 20 sati. Sada započinjemo raspravu. Mogu vam samo reći da smo potpuno točni, što je sjajno. Dakle, gospodin povjerenik ima sada priliku otvoriti raspravu. Dakle, podsjećam, gospodin Oettinger je nadležan za digitalno gospodarstvo i društvo.